izvješće o izvješću o Turskoj za 2015. godinu. Ponovno dajem riječ gospođi Henis u ime vijeća. So sorry, <laughs> too many debates, <laughs> one after the other, but I'm happy to be here. Uh, puno tema za raspravu, jedna nakon druge, ali drago mi je što sam ovdje. Poštovana gospođo predsjednice, poštovani gospodine povjereniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Odnos između Europske unije i Turske od strateškog je značaja. Dijelimo dugu e, povijest e, suradnje. E, kao što dijelimo brojne zajedničke interese, suočeni smo i sa brojnim zajedničkim izazovima, a to je posebno došlo do izražaja u sklopu e, migracijske krize. O tome je ranije danas govorio i predsjednik Donald Tusk. Kao što znate, u toku su pristupni pregovori. Otvorena su poglavlja, e, određena poglavlja, poglavlje 17. u prosincu i nadamo se da ćemo uskoro otvoriti poglavlje broj 33 s Turskom u narednim mjesecima. Istaknula bih e, u ovom kontekstu da nastavljamo raditi u okviru postojećih pravila što se tiče pristupnog procesa e, postoje strogi uvjeti i ne postoje prečaci. Iz izvještaja komisije potpuno je jasno da je ostvaren napredak u Turskoj koji je komisija konstatirala u brojnim područjima pravne stečevine. To je dobra vijest. E, isto tako je potpuno jasno da postoje određena zbivanja i kretanja u Turskoj e, koja predstavljaju izvor za zabrinutost. Turska hitno treba riješiti očite nedostatke, posebno što se tiče vladavine prava i e, temeljnih prava. Vijeće je pozvalo Tursku da osigura puno poštivanje ljudskih prava i posebice da poduzme hitne mjere e, kako bi riješila problem e, dovođenja u pitanje neovisnosti sudstva i probleme koji postoje što se tiče slobode okupljanja i slobode izražavanja. To su doista važna i hitna pitanja koja također dolaze do izražaja u vašoj rezoluciji. Kao što je vijeće istaknulo u ožujku, očekujemo od Turske da poštuje najviše standarde. U kontaktima s Turskom e, mi također koristimo svaku prigodu da ponovimo zabrinutost koju imamo i opetovano pozivamo na obnovu mirovnih pregovora kako bi e, prestala nasilja i kako bi se našlo političko rješenje za Kurde. Željela bih ovdje e, podržati i novi angažman što se tiče e, rješenja ciparskog pitanja. E, pozivamo Tursku na aktivni angažman. Kao i vi zastupnici nadamo se da ćemo e, pronaći jedno sveobuhvatno i održivo rješenje. Zahvaljujem. Hvala, sada ću dati riječ gospodinu Hanu u ime komisije. Gospođo predsjednice, ministre, poštovani zastupnice, dopustite mi da se zahvalim izvjestiteljici o Turskoj, gospođe Kati Piri. To je vrlo dobro izvješće. E, tu se bavi ključnim pitanjima odnosa Europske unije i Turske i u osnovi se E, podudara sa onim što je komisija već stavila u svom izvješću o proširenju i napretku o Turskoj za 2015. godinu. Postoji mnogi zajednički interesi između Europske unije i Turske i e, potrebno je ojačati našu suradnju sa našim strateškim partnerom koju predstavlja Turska. Nedavno e, su e, sve usmjereno na izazove koje predstavlja migracija, međutim mi bismo morali s Turskom imati suradnju na puno e, većem broju područja. Također energetika je vrlo bitna za naše odnose i nadamo se da će se otvarati nova poglavlja i da ćemo tu ojačati suradnju. Nakon sastanka na vrhu 18. ožujka komisija je počela raditi na mogućnosti otvaranja poglavlja o financijskim i proračunskim odredbama. Planiramo i e, razmatranje otvaranja poglavlja po pitanju pravosuđa i sigurnosti i temeljnih prava. Mm, čekamo stavove država članica, a isto tako činit ćemo to u skladu s pregovaračkim okvirima. Komisija e, je zadovoljna zbog napretka o pregovorima o mm, Cipru i nadamo se da će oni brzo biti privedeni kraju. Računamo na podušku Turske za cjelovito rješenje. To bi bilo dobro za Europu i za stabilnost za regiju, a isto tako bio bi to značajna prekretnica u našim pregovorima o pristupanju s Turskom. Hvala vam i na to da ste se osvrnuli na potrebu za više dijaloga na visokoj razini. Nedavni događaj takve vrste pokazali su se uspješnim za napredovanje po različitim područjima u odnosima s Turskom. A 25. travnja će se održati sastanak na kojem će se govoriti o odnosima s poslovnim svijetom u Turskoj i to će otvoriti nove mogućnosti e, za e, suradnju na tom planu. Kao što smo čuli, paket o migracijama e, počeo je davati prve rezultate kako bi se spriječila ilegalna migracija iz Turske u Europsku uniju i kako bi se spriječilo da migranti riskiraju vlastite živote. Potrebno je da Turska poštuje pravnu državu i temeljna prava i slobode. Nedavni događaji e, nam govore u e, prilog da tomu nije uvijek bilo tako, na primjer nedavni događaj kojima se e, turska vlada tako e, bila okomila na novinare. Mi tražimo od Turske da se pridržava europskih standarda. Mislimo da će mjerila za otvaranje poglavlja, naročito 23. i 24. Eh, značajno pokazati da eh, Turska treba ulagati više i stalnih napora na tom planu. U jugoistočnoj Turskoj situacija je teška i treba imati istinski politički dijalog sa Kurdima kako bi se ostvarila održivo rješenje. Europska unija to želi podržati. Zaključno, komisija je u potpunosti uvjerena da je dobro da surađujemo s Turskom po pitanju e, migracijske krize kao i da produbimo odnose na mnogim drugim poljima. Hvala na pozornosti. Hvala vama. Sada e, klubovi zastupnika, najprije gospođa u ime socijalista i demokrata. Hvala lijepa. Danas Europska unija i Turska imaju mnoge zajedničke izazove. Izbjeglice, terorizam i dugotrajen sukob u Siriji koji stvara nestabilnost. Putem tih izazova vidimo da e, Europska unija i Turska trebaju jedna drugu kako bi se borili protiv takvih problema. Međutim, ne možemo ne vidjeti problema, probleme u toj zemlji. Turska mora biti stabilnija i više demokratska zemlja, želi li biti naš strateški partner. Suradnja o migracijama ne smije biti okoznica toga. Mi moramo naš dijalog zasnivati na napretku reformi, a ne na političkim e, e, razmiricama. E, Turska je primila 3 milijuna izbjeglica i mnoge europske zemlje mogle bi nešto naučiti iz toga. Međutim, i Turska ima svoje ograničenja i zaista je krajnje vrijeme da Evropska unija nešto učini kako bi se e, preselili e, dio tih ljudi u Evropsku uniju. To je znači pokazati da će se podijeliti teret sadašnje rasprave o migracijama trebaju dovesti otvoreniji i pošteniji dijalog. Dakle, ne treba neke primjedbe uzeti kao uvrede. Ovaj parlament jako brine situacija na jugoistoku Turske. Zalažemo se za mirovni proces jer se kurdsko pitanje ne može rješavati vojnim putem. PKK se opet okrenuo nasilju i mi osuđujemo napade na civile. Međutim, smatramo da e, se Turska mora raditi u skladu s međunarodnim e, pravom. 420 tisuća ljudi moralo je napustiti svoje domove i e, ova situacija zaista je problematična za obične ljude. Turska mora biti zemlja gdje novinari neće ići u zatvor zato što rade svoj posao. Turska se također mora vratiti na put gdje sveučilišni nastavnice ne gube posao i ne idu u zatvor zato što su izrazili svoje mišljenje. Isto tako suci moraju moći neovisno raditi, a ne bojati se da će i sami završiti u zatvoru ili izgubiti posao. Moramo pomoći Turskoj da se okrene demokratskim reformama i da se zbliži s Europskom Zahvaljujem se na posljedku su e, izvjestiteljima u sjeni i e, nadam se da će ovaj parlament e, našom rezolucijom poslati prave signale. Hvala gospođo Piri. Prihvaćate li plavi karton gospodina Kristoforua? Da. Gospodine Kristofor, izvolite. Dakle, ja... E Znači, smatrao sam e, da je bitno da e, zapravo postavim pitanje svetiteljici smatrali ona da je krivnja e, Unije što je omogućila Turske potpisivanje ovog sporazuma, ali što ako Turska neće ispoštovati uvjete iz sporazuma. E, oni pokušavaju ući gratis u Europsku uniju u odnosu na druge zemlje koje su kandidati ili koje su već ušle u uniju i ispoštovale sve kriterije. E, je li moguće da izvjestiteljica kaže e, da možemo nastaviti dalje u tom smjeru bez poštivanja uvjeta od strane Turske? Gospodine Peri, izvolite. Pa jasno je da je bi bilo previše teško reći da zbog Europske unije se taj proces nije ubrzao. Naravno, odgovornost je prvenstveno u rukama turske vlade. Međutim, moramo suditi Tursku kao i druge države kandidatkinje. I tu moram reći da su postojale neke političke razlike, neki političari u Europi i neke europske političke stranke nisu uvijek pravično se odnosili prema Turskoj i pravično podcjenjivali reforme u toj zemlji. Hvala gospođa Somer na dvije minute u ime Europske pučke stranke. Hvala lijepa gospođo predsjednice. E, kao prvo zahvaljujem izvjestiteljici gospođi Kati Piri na suradnji, zahvaljujem i izvjestiteljima iz drugih klubova. E, mi smo se uvelike složili da ćemo se orijentirati prema rezolucijama iz prošlih godina. E, zato ne razumijem, Kati, e, zašto sada imamo jedan konkretan dogovor, a pučani preuzimaju stavove socijalista i E, naše prijedloge. Mi nećemo dopustiti da na nas vršite pritisak. Naš je zadatak s ovom rezolucijom vrednovati unutarnje stanje u Turskoj, a u svjetlu približavanja te zemlje Europskoj uniji. To ne smijemo obrkati s izbjegličkom krizom, koliko to bilo teško. Upravo zato nam je važno naglasiti da ne možemo raditi ustupke u odnosu na Tursku. To se odnosi i na pitanje liberalizacije viznog režima, jer jer moraju se ispuniti potrebni preduvjeti, a odnosi se i na otvaranje pojedinih pregovaračkih poglavlja. To mora biti povezano s ispunjavanjem određenih preduvjeta od strane Turske. Ova zemlja je daleko od toga, e, jer ako pogledamo situaciju što se tiče slobode medija, što se tiče slobode izražavanja, e, sukoba e, sa Kurdima, tu dolazi do nazadovanja. Ako želimo poticati e, našu suradnju onda ponovno moramo međusobno razgovarati i pregovarati, ali to će biti moguće jedino e, nakon što Turska ponovno krene prema europskom putu. A naravno, e, ne smije se otvarati poglavlja a da se e, pritom ne riješi pitanje Cipra. Važno je priznanje Cipra, pritom se moraju uvažavati europske vrijednosti i načela e, kako bi se Cipar mogao kao ujedinjena država ponovno dalje razvijati. To je i u turskom interesu. Hvala. Gospodin Demes na jednu minutu ime Zahvaljujem. Zahvalio bih e, kolegici Pire na ovom izvješću. Iz njega se zapravo vidi kako je autoritarni stav Erdogana utjecao na Tursku i na Evropsku uniju. Ja već neko vrijeme zapravo se bavim ovom temom i također da e, mi nije drago što se u Turskoj ne priznaje sloboda mišljenja. Čini nam se također da su napravili i nekoliko koraka unazad kada je riječ o slobodi medija. E, Dakle, oni su po slobodi medija na 148. mjestu od 180. Tog mjesta. Također je i prekinut mirovni proces e, sa Kurdima. E, predsjedniče, vi ste također izrazili vašu zabrinutost i htjeli biste da se e, postigne mirovni sporazum, ali što je do sada postignuto? Imamo sukob na jugoistočnom dijelu zemlje i također imamo dvostruku ulogu Turske u borbi protiv Isila. Evo, e, vlada je napravila premalo kako bi izbjegla to da strane borci ulaze u Europsku uniju i da također novac dođe e, iz drugih zemalja, iz Saudijske Arabije u, u Tursku. Zahvaljujem. Gospodin Lamster. Na je gospodin Lamberts. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Gospodine povjereniče, upravo ste rekli da postoje prednosti koje nosi osnažena suradnja s Turskom. Mi to promatramo na isti način. Jedino nismo sigurni jesu li to prednosti koje se mogu ostvariti u sklopu pristupnog procesa eh, koji eh, djeluje kao da je zombi praktički je mrtav i praktički nema nikoga ko ozbiljno vjeruje u to da će Turska jednog dana pristupiti Europskoj uniji. Ono što nam je potrebno umjesto toga je poštivanje Turske i realna politika i pozitivan politički program. Ima jako puno područja gdje možemo puno toga ostvariti zahvaljujući dobroj suradnji s Turskom. Pitanje je izbjeglica, suradnje na području energetike, turizam, kontakti među ljudima, trgovina. Ima nebrojeno puno područja u kojima možemo uspješno surađivati sa ovim velikim susjedom ali ako kažete da podnosite prijedlog da se otvore daljnja poglavlja da to pritom ne utječe na i ne dovede se u pitanje stajališta država članica, a pritom istodobno znamo da se neka poglavlja ne mogu otvoriti s obzirom na određena stajališta, onda je potpuno jasno da je to proces koji je osuđen na neuspjeh i nedostaje hrabrost za nove osnove za dobre odnose s Turskom, jer s Turskom se vode pregovori već 11 godina, u međuvremenu se odnosi s Turskom nisu poboljšali, nego pogoršali je to bitno i prilično su zatrovani. Pogledajte samo ponašanje e, Erdogana u odnosu na njemačkog komičara Bömermana. E, jer postoje određene vrijednosti, sloboda umjetnosti, sloboda izražavanja. To je nešto što Turska ne razumije i stoga moramo napraviti korak prema naprijed, krenuti novim putem. Moramo razumno s njima razgovarati i definirati pozitivan program rada, ali ostavimo po strani ovaj pristupni proces koji ne vodi cilju. Gospodin Georgiju u ime Gujena, jednu minutu. Zahvaljujem. Dragi kolege, čestitam izvjestiteljici prije svega, izvjestiteljici Pira, na ovoj izvrsnoj suradnji u čitavoj raspravi. Također, istovremeno želim e, reći da je ova turska situacija ide puno dalje od e, rasprave koju danas vodimo. To je izvješće koje u pun, na puno mjesta zapravo odražava stvarnost. Tamo već postoji 300 tisuća raseljenih osoba. E, također su mnogi gradovi na jugu u potpunosti napušteni. E, jedan dio e, je također su oduzeta zemljišta građanima i također govorimo ovdje o 60 tisuća osoba koje su progonjene. Također se progoni akademike i novinare zato što progovaraju i govore, izražavaju svoje mišljenje. Za tjedan dana će biti proveden postupak protiv tih osoba u Istanbulu i ja sam ovdje već primio e, zapravo apel e, od, tih optuženih da sudjelujemo na tim sudskim postupcima kao promatrači. Mi tražimo Turske da odmah pokrene dijalog za rješenje situacije s Kurdima. Također tražimo da se e, izbriče PKK sa liste sa PKK sa liste terorističkih organizacija. također želimo da se razriješi i pitanje situacije sa Ciprom. No ovdje govorimo o otvaranju novih poglavlja s čim se mi ne slažemo zato što se Turska ne drži dogovora. Što se tiče e, ciparskog pitanja, moramo reći da na pregovaračkom stolu još uvijek e, sve ono što se dogovorilo nije do sad prevedeno u dijelo. Također, ono što je potrebno napraviti, a to je razriješiti situaciju sa teritorijalnim pitanjem, zato što Turska Oprostite gospodine, imali ste minutu, zaista mi je žao. Gospođa Valera ima i jednu minutu u ime kluba zelenih. Zahvaljujem predsjedateljice. Evo, ja bih htjela sada reći da e, ova e, situacija u Turskoj nije ona koju želimo. To nije ispravni put. Ja bih također htjela reći da je sloboda tiska, izražavanja, okupljanja i sloboda zapravo e, zaštite ljudskih prava da se poštuje u Turskoj, ali to danas nije tako. Ovaj put Turske ide prema Europskoj uniji, možda neki tako žele vidjeti, ali to nije tako. Dakle, kada govorimo o situaciji sa Kurdima, niti to nije riješeno. Zapravo ne mogu ništa reći o nekakvom pozitivnom napretku tu. Turske. E, upravo suprotno. E, svi demokrati u Turskoj svi oni koji brane demokraciju i ljudska prava to mogu potvrditi. Kada govorimo o rezoluciji, ovogodišnjoj rezoluciji, ona zapravo kritizira samo procjenu Turske e, u svim tim aspektima i ona se tiče svih strana koje bi trebale nastaviti promicati ljudska prava, a mi da bismo mogli nastaviti pregovarati nama treba drugačiji sugovornik. Bez obzira na to, postoje neki sugovornici koji su danas u zatvorima. E, oni su izolirani, bez pomoći, bez odvjetnika, e, nemaju mogućnost primati poštu, niti komunicirati. I to je ono što zapravo onemogućuje da prenesemo poruke tim osobama i zato mi, zeleni, smatramo da se takva brutalna zatvaranja moraju prekinuti. Hvala. Gospodin Karin e, ima jednu minutu pitanje o turskoj pokazuje kako će daleko ići europska unija. E, ljudska prava e, sloboda tiska ne postoji tamo. E, politika europske unije je potpuno kontradiktorna i pored svega koristimo porezne obveznike da e, plaćamo Turskoj. Evropska unija e, ne smije niti e, uzeti u obzir pregovaranje s Turskom o pristupu. Ne smijemo se ponašati poput nojeva i zariti glavu u pjesak sada e, stojimo pred Brexitom, pred e, referendum. Ako e, Britanija ode, otići će i Danci. Kriza eurozone, Schengena, imigracije, to je pred našim vratima. To je i prijetnja mojoj zemlji. Trebamo osigurati brisansku sigurnost. Mi ćemo izaći iz Unije 23. lipnja jednu minutu gospodin Bogezi. Hvala lijepo. Ovo je vrhunsko licemjerje. Pokušava se sakriti u čemu se nalaze teškoće, dakle teškoće koje se nalaze na ulasku Turske u Europsku uniju. Ovdje se naglašava i e, čak i hvali ponašanje Turske koja eto ugošćuje najveći broj izbjeglica na svijetu. Međutim, izvješće ne govori o tome kako se oni brinu i koje su prirode koje prirode ova gostoljubivost prije svega praksa e, grupnog odbijanja to je ovih e, tijekom zadnjih nekoliko sati prijavio Amnesty International nameće se jedno pitanje. Je li Turska sigurna zemlja za izbjeglice? Još jedno pitanje, ovaj, ovo načelo odbijanja koje je više puta Evropska unija primijenila u odnosu na one koji su u Francuskoj, Italiji i Grčkoj e, predstavljali problem, za Tursku ne važi. Vas nije briga što se u Turskoj masovno primjenjuje načelo odbijanja. To je svojevrsna kontradikcija koja pokazuje koliko je poremećena ova ideja sporazuma, sporazuma sa Turskom. Vidimo da bi trebalo odbiti liberalizaciju viznog režima i da bi trebalo tražiti provjeru o preuzetim obavezama Turske u borbi protiv e, foreign fightersa i tu su i dvojbe u odnosu e, Turske i Izisa gospođo Gospodin Vojci ima jednu minutu. Hvala predsjednice. Pitam se zapravo što e, e, ima Turska da e, može toliko ucjenjivati Europsku uniju. Vi ste nabrojili temeljna prava. U Turskoj ona više ne važe. U, na dnevnom redu je rušenje i e, e, kršćanskih crkava, umorstva e, triju kršćana 2007. još uvijek nije razjašnjeno. Iako su počinitelji poznati, Turska se bori protiv Kurda u Siriji. Ona krši teritorijalni suverenitet ona e, istrebljuje kurde, e, napada ih iz zraka. A mi e, a kažete da trebamo dalje pregovarati. Moramo pojačati ekonomsku suradnju. Može li takova zemlja u budućnosti biti partner Europske unije, zemlja u kojoj se to događa, zemlja koja šalje oružje ISIS-u? E, turski izvjestitelji su to otkrili i zato su sada pred sudom. Kako možete ozbiljno računati e, i pregovarati sa takovim e, partnerom? Turska ne pripada Europi. Gospodin Kliferin ima jednu minutu. Ne možemo biti potpuno zadovoljni sa ovim e, e, e, kompliciranim izvještajem o Turskoj. Ja bih htio čestitati gospođi Somer, ipak što je radila sa osjećajem odgovornosti. E, mnogi nedostaci su spomenuti u Turskoj ljudska prava, suverenitet drugih država, e, Turska još nije potpisala UNCLOS, e, stalno krši i prodire u tuđi zračni prostor E, sjemenište u, u e, Hiltoku je e, ukinuto. Imamo ima toliko žrtava operacija tamo. Moramo osigurati da ako, ako se ne bude poštovao AKI, nećemo pregovarati s Turskom. Hvala gospodin Počet ću e, zahvalom Kati za ovaj sveobuhvatan i dobro organiziran izvještaj. E, naglasit ću neke važne točke. Počet ću time da kažem da e, moramo pokrenuti zastoj u pregovora sa Turskom. To je također usporilo tempo reforma i utjecalo na vladavinu prava. E, e, Zabrinuta sam e, opadanjem ljudskih prava, kršenjem ljudskih prava u Turskoj. Potičem komisiju i vijeće da otvore poglavlje 23 i 24. Turska treba e, nastaviti e, reformama, e, riješiti bilateralne susjede sa pregovore sa susjedima i riješiti ciparsko pitanje. To je dobro za Europsku uniju i za Tursku. Svakako treba produpiti našu suradnju s Turskom kako bismo riješili sadašnju migracijsku izbjegličku krizu. Međutim, brinu me neki aspekti E, sporazuma između Turske i Europske unije. Međutim, e, želim e, izraziti sućut svim Turcima i vlastima Turske koji se bore protiv terorizma. Podsjećam vas na jednu izreku, čuvaj me ovakvih prijatelja. Gospodin Beldar ima jednu minutu. Izvjestiteljica je e, e, ukazala na nasilno ponašanje e, lavova Alaha. Imamo jednu istragu od strane turskih vlasti u vezi sa lavovima Alaha koji u, na jugoistoku Turske krše ljudska prava. Sada treba djelovati E, sada sam se e, informirao kod ljudi koji su dobro informirani o, koji su mi rekli da ova skupina islamistička e, skupina mora štititi predsjednika Erdogana. Imamo potpuno jasne informacije o izbjeglicama koji su bespomoćni, izbjeglice iz Sirije koje te skupine muče. E, Turska je to bože sigurna zemlja, ali vidimo da imamo problema između, u odnosima između Turske i Evropske unije. E, tekst je kritičniji e, više nego i kada o vladavini prava, slobodini tiska i nasilju E, to je sve postalo već tradicija koja se može pretkazati. To je zabranjavajuće. E, ovaj dom, mi smo jedini ljudi koji govore iskreno o onome što se stvarno događa. U svjetlu e, ogromnih problema koji se nakupljaju problematničnije je da je komisije zaustavila objavljivanje godišnjeg izvješta. Nemamo engleskog prijevoda, je li to točno? Ja govorim engleski. <laughs> Oprostite, oslonila sam se na ono što mi je rečeno, naravno da nema preveda kad govorite engleski. Oprostite. Oprostite, još jednom se ispričavam za prekid. Što, da li da počnem iznova? Možete početi iznova. Izvolite, hvala. Na engleskom još jednom, predsjedniče, svi kolege, e, ministre, e, povjereniče. Naše glasanje o Turskoj dolazi e, na novoj niskoj točci E, e, čujemo kritiku o vladanih prava, diobi vlasti, nasilju na jugoistiku Truske. Vidimo da se to ponavlja e, i to je zabrinjavajuće. Čini se da jedini političari institucija Europske unije jeste parlament koji iskreno govori. Problematično je da je komisija i vijeće su zaustavili svoju agendu i objavljivanje godišnjeg izvještaja. O tome se šuti. Šuti se o kršenjima ljudskih prava u Turskoj. E, vidjeli smo da je e, potpredsjednik e, Timmermans se rukovao i žurno se rukovao sa predsjednikom Erdoganom prije izbora. Ključno je da vijeće E, ne e, e, zaboravi svoje odgovornosti o azilu i da ne misli da će Turska riješiti naše probleme. Platili smo visoku cijenu kredibilnost i držanje naše riječi. U našem izvještaju je jasno što treba učiniti. Nadam se da će komisija i vijeće promijeniti tog. Eh, iako govorite engleski, moram vas zaustaviti. Gospođa Sekova ima jednu minutu. Eh, izvještaj o napretku pokazuje da eh, otkrivamo stvarnost u Turskoj. Gospođa Kiri i svi mi koji to pratimo to jasno vidimo. Mi e, pozivamo Tursku u ovom izvještaju da e, nađe e, da nam pomogne naći rješenje za izbjegličku krizu. PKK je zapravo teroristička organizacija a oni ipak sudjeluju u nekim operacijama što se tiče izbjeglica i NATO na Egeskom moru. To će uključivanje NATO-a e, će pogoršati e, napetost e, kao i uključenje MMF-a. Kako, o kakvom napretku možemo govoriti u, u zemlji koja krši međunarodno ono, pravo i sporazume? Hvala predsjednice. Mi podržavamo ovaj kritični izvještaj gospođe Piri. Naravno podržavamo i otvaranje poglavlja 23 i 24. Europska unija mora jasno reći e, Turska je Europa, Europa je nepotpuna bez e, Turske, ali e, moramo paziti na očuvanje demokracije u Turskoj. E, e, izbjegličko pitanje se koristi od Turske kao oružje u pregovorima. Stoga parlament nije mogao raspravljati e, o ovom izvještaju do sada. E, turska praksa vraćanja e, građana u Siriju, građana koji su, pobjegli od rata, to treba osuditi. E, PKK mora pokazati da je spreman napustiti oružani sukob. Imate plavi karton od gospodina Funtulisa, prihvaćate li ga? Gospodin Stina Dinos ima riječ. E, Zaborat ćemo naš zemljopis. E, e, po čemu je Turska evropska zemlja? Možete, možete pogledati povijest, mm, onda ćete vidjeti da imam pravo. Turska je Europa, Turska mora biti Europa. Povijest nam daje mnoge razloge i primjere za ovu stvarnost. I zemljopis i politička strategija koju danas imamo to još jasnije pokazuju. E, uloga Turske u sirijskom sukobu je još jedan razlog da e, e, primimo tu, moramo razlikovati Tursku od službene vlasti. Gospođa Lindberg ima jednu minutu. Govorimo mnogo o činjenicama zbog kojih se pitamo o smjeru u kojem ide Europska unija. Vidimo da pozitivni razvoj Turske se zaustavio. Vladina, vladavina prava, sloboda izražavanja, sloboda tiska su ugroženi. E, vidimo da da izborni prag iznosi 10% e, e, e, u naravno na području sigurnosti Turska igra važnu ulogu, ali vidimo da oni imaju velike ambicije, otomanske, bizanske ambicije. Možemo si postaviti stoga pitanje da li Turska ne igra istu ulogu kao ISIS kao i da li se isplati e, e, da sve riskiramo zbog izbjegličkog pitanja imate jednu minutu gospođo predsjednice još jednom e, to je i idiotski izvještaj o Turskoj možemo ga klasificirati vertikalno E, turska, islamska država, ona šalje emigrante u Europsku uniju, krši ljudsko prava, e, vrši genocid nad dijelovima populacije, e, bori se protiv svake oporbe sa islamskim programom mi smo u rukama um, sultana iz Ankare koji želi mm, koji želi da nas preplave uh, migranti uh, stoga kažem uh, nema pregovora o pristupu nema novca za ovu korumpiranu državu Turska nikada neće postati članica Europske unije ovaj e, e, izvještaj o napretku Turske pokazuje da je Evropska e, unija uljepšava stvari. Nema napretka ni u jednom području. To je arogantna zemlja koja ne poštuje susjede, koja je netolerantna, koja ne priznaje međunarodno pravo. Ona štiti islamski kalifat i e, stvara probleme, to jest kriva je za podjelu Cipra. Mm, e, migranti iz Turske se šalju natrag u Grčku, dakle Turska surađuje sa krijumčarima. Kako možemo i pomišljati da ćemo surađivati s e, njima? Europska unija e, surađuje s Turskom, a Turska zatvara ljude koji imaju drugačije mišljenje od e, vladajuće klase. E, prema tome, mislim da u, u Njemačkoj također postoje turski glasači. Došlo je vrijeme da priznamo Tursku E, imamo tri milijuna izbjeglica koje su tamo. Moramo se međutim pitati što se do, događa s vladavinom prava i ljudskim pravima. E, kako stoji s humanitarnom situaciji e, kao i sa vojnim intervencijama Turske. Pozdravljam akcijski plan Europske unije za Tursku Eh, da smo izdali 95 milijuna eura eh, za to. To bi trebalo pomoći izbjeglicama. Eh, moramo također inzistirati na principu nevraćanja. Moramo se držati humanitarnih načela. Veselim se da je opet počeo postupak proširenja E, e, najbolji način da se vrati demokracija jeste otvaranje poglavlja. Hvala gospodin Howard, minuta i 30. Hvala. Ovo izvješće namjerno ne odobrava e, sporazum oko izbjegluca između Europske unije i Turske. Taj sporazum je nelegalan, sporan i vrlo zabrinjavajući Europska unija mora surađivati sa svim zemljama u susjedstvu Sirije ali samo ako se u potpunosti poštuje međunarodno humanitarno pravo. Europa nikad ne može šutjeti kad je riječ o kršenjima ljudskih prava i demokracije. Ja sam prije mjesec dana bio u Turskoj borite se uz našu potporu protiv terorista ali ne protiv vlastitog naroda dopustite da se evakuiraju civili da se pokapaju mrtvi oživite mirovni proces sa kurdima e, nemojte zatvarati novinare e, prosvjedovati e, nemate što skrivati sigurno pred britanskim diplomatima kažete da oni koji su optuženi za terorizam, da im se može oduzeti e, državljanstvo, a to je kršenje članka 15 e, e, povelje o ljudskim pravima. Potrebno je poštivati pravda, pravosuđe i ljudska prava. Ako Turska treba izbjegavati hipokriziju, to isto trebamo i mi. Gospodin Bašir ima jednu minutu. Hvala ne mogu zamisliti da je bilo tko koji je sudjelovao u pregovorima gdje su zamolili od nekoga pomoć bio iznenađen kad je druga strana tražila nešto za uzvrat. Izgleda da je to ono što se događa s Turskom i da je to mnoge kolege iznenadilo. Ja bih isto tako e, volio da se e, pitanja mogu razdvojiti i izolirati, no moramo biti realni. Turska ima važnu geopolitičku ulogu u regiji i treba nam pomoć Turske da bi se nosili sa sustavnim problemima e, koji su zabrinjavajući za sve nas od imigracije do pristupanja to nije nešto čeg se moramo bojati moramo biti oprezni i ne možemo e, turskoj sve dozvoliti moramo osnažiti suradnju u kritičkim područjima kao što je borba protiv terorizma i migrantska kriza e, to je šansa da oživimo naš odnos a ne korak unazad hvala hvala gospodine. Gospodine ni jednu minutu. Hvala. Kad je riječ o izvješću iz 2015. o Turskoj, možemo naglasiti e, niz e, noviteta. E, Suratnja, unutarnja situacija i napredak s pregovora o objedinjenju Cipra. Otvaraju se nova poglavlja kada se ispune mjerila i e, češće se održava e, dijalog e, o raznim pitanjima. Sigurnostna situacija se poboljšala, treba ispravati unutarnje neravnoteže, Posebna pozornost se obraća suradnji po pitanju migracije. Trebamo brže raditi na planiranim aktivnostima što uključuje suradnju s Turskom. Pozdravljamo napredak e, u pregovorima o ponovnom ujedinjenju Cipra. Sve u svemu e, unatoč nekih nedostataka vidimo jasne signale da se proces pristupanja kreće naprijed. Hvala. Gospođa Rid ima jednu minutu, izvolite. Gospođo predsjednice, pristupanje Turske Europskoj uniji je samo po sebi važno, ali sada je to osobito u svjetlu referenduma u Ujedinjenoj kraljevini. E, samo pristupanje ovo čini prijepornim pitanjem. Europska unija dopušta Erdogana da e, je ucjenjuje i da bi ubrzao proces. E, Turska čak nije dio Europe, 97% Turske se nalazi nalaze u e, Aziji e, premda e, oni dijele neke tekovine stare grčke renesanse i tako dalje njihova kultura nije europska kultura a uvodi se islamizam kakav se prakticira u šestom stoljeću što bi značilo pristupanje Turske ne znamo ni točno kolika je, koliko je stanovništvo može biti između 75 do 97 milijuna. U budućnosti kada Turska pristupi Europskoj uniji svi će ti ljudi imati pravo doći u Velikoj Britaniji. E, Laburisti, liberalni demokrati, e, konzervativi, svi podupiru pristupanje Turske. E, Torijevci su dio paneuropske stranke u kojoj je stranka. E, dakle, članstvo Turske je samo po sebi veliki razlog da Velika Britanija iziđe e, iz Europske unije u lipnju. Gospodin Schaffhauser ima jednu minutu. Imamo lucidan izvještaj E, spoznaje se da e, e, Europa zatvara oči pred ljudskim pravima. Imamo tu u najmanju ruku problematičnu situaciju. Ne smijemo prekovarati ovaj izvještaj e, predlaže e, ponovno pregovaranje. Želite li islam u Europi e, i širenje islamizma? Bojim se da smo suočeni sa istinom zemlja koja podupire daješ hoćemo li imati još više prisustva NATO-a u Turskoj E, e, hoćemo li i dalje potiskivati e, ovlasti europskih institucija hoćemo li slušati la, laži hoćemo li se i dalje ponašati kukavički hoćemo li dalje izdavati europske narode hvala gospodin Kovačev ima jednu minutu Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Sviđalo nam se to ili ne, Turska je i biti će naš susjed. Sigurno trebamo tražiti dobrosusjedske odnose u obostranu korist. Dobar susjed poštuje svoje obaveze, poštuje ljudska prava, slobodu medija i ne reagira agresivno na kritike. Očekujem da će Turska poštivati sporazum s Europskom unijom i da neće dopustiti otvaranje novih migracijskih ruta. U našem je interesu podupirati europski dio turskog društva, no e, taj europski dio E, ima i e, građane turske e, bugarske nacionalnosti potrebno je poštivati njihova prava oni trebaju imati pristup obrazovanju na bugarskom jeziku medije na bugarskom jeziku slobodu samoodređenja turska mora utjecati na azerbajdžan da nađe mirano rješenje za novi sukob Gospodine e, gospodin Džambaski, dragi kolega, kako biste komentirali e, kako Turska poštuje sporazum obzirom da je sinoć e, bugarska granična straža uhvatila 97 nezakonitih migranata. Drugo pitanje, kako komentirate neprihvatljivo tursko miješanje u unutarnje poslove Bugarske time što e, namještaju političke procese unutar naše države? dragi kolega, susjedi trebaju uvijek imati obavištajne podatke i e, alate da utječu na susjedne zemlje to je odgovornost naših specijaliziranih službi kako bi se suprotstavili takvih e, nastojenja Turske, Rusije ili drugih. E, kada je riječ o sporazumu, vrlo jasno sam rekao da očekujem da Turska neće dopustiti otvaranje nove migracijske rute preko Balkana. Hvala. Želim zahvaliti gospođi Katepiri, izvjestiteljici, e, što je vrlo točno opisala situaciju. Ovo je prilika da kažemo što želimo o Turskoj kad je riječ o slobodi izražavanja demokraciji, e, slobodi tiska, e, slobodi e, vjeroispovijesti i tako dalje. No to će imati značenje samo ako postane dijelom dubinske rasprave s turskom vladom i turskim civilnim društvom koje još uvijek ima viziju pristupanja Europskoj uniji, no krajnji je trenutak da nađemo političko rješenje kurdskom pitanju moramo to učiniti prije nego e, što počnemo rješavati druga hitna pitanja. E, gospodine Čenevski, jedna minuta. E, dame i gospodo, zatvorimo oči i zamislimo mapu, zemljovid. Nakon pristupanja Europskoj uniji naši susjedi će postati Irak, Iran i Sirija Zar e, to nije fascinantno susjedstvo? Dame i gospodo, nadam se da ćemo u našoj raspravi izbjegavati dvostruke standarde. Ako isti političari koji već godinama tvrde da ne smijemo prihvatiti pristupanje Turske Europskoj uniji zato što Turska ne poštuje ljudska prava, a sad odjednom moramo odjednom potpisati ugovor s Turskom koji se odnosi na izbjeglice u kontekstu lokalnih izbora u jednoj zemlji Europske unije ovo je licemjerno moramo govoriti o e, Turskoj e, e, s pogledom u budućnost, a ne pod pritiskom trenutnih političkih događaja. Prihvaćate li plavi karton? Da. Karticu plavu da. Gospodin Carver, hvala gospodin Črnecki. Još jedno pitanje koje nitko ovdje ne spominje, ako Turska postane članica Europske unije, e, je promjena politike ovog e, doma. Ako e, Turska sa 77 milijuna stanovnika uđe u Europsku uniju, imat će najveći broj zastupnika u Europskom parlamentu, a postojeće države članice će biti još još manje zastupljene. Zar to nije još jedan razlog zašto e, treba Tursku držati dalje od Europske unije? Jer ćemo tada imati još manje demokratske mogućnosti da zastupamo svoje građane. E, gospodin černeski hoćete li odgovoriti? Da, razumijem e, da moj uvaženi kolega E, tvrdi da Europa nije od gumilastike i ne može se širiti a zadržati istu zastupljenost za sve države članice. Naravno to će dovesti do relativnog smanjenja broja zastupnika iz postojećih e, država članica po pravilu da ne možemo imati više od 700 zastupnika minute. Danas govorimo o novom najboljem prijatelju Europske unije Turskoj. E, sada nakon sporazuma e, će se tražiti pristup Europskoj uniji. E, nitko u Europi ne sumnja u prava, ljudska prava Eh, međutim njih gazi nogama Erdogan više nego itko drugi Erdogan kojem smo se toliko izručili eh, eh, svi se slažemo sa gospođom Merkel na čelu da se sada moramo približiti Turskoj. Svi se slažemo da ćemo u tome uspjeti. E, a neka Turska obavlja naše prljave poslove. E, predsjednik, e, to ponavljam, sloboda tiska, sloboda okupljava, prava žena, prava kršćana, prava kurda, sve se to gazi nogama, sve to gazi Erdogan i njegova brutalna policija on vodi rat protiv svog vlastitog e, stanovništva u vlastitoj zemlji i u susjednoj zemlji. Je li, e, zar to nije konačno poniženje Europske unije? Stalno govorimo da trebamo više Europske unije, ali to više ne funkcionira. E, trebamo više Turske, pa to je strašno. E, e, onaj koji otvara put Turskoj gazi e, evropska prava. Erdogan kaže džamije su naše kasarne, vjernici su naši vojnici. Dame i gospodo, probudimo se. Pregovori trebaju biti prekinuti. E, naravno, odnosi s Turskom da, ali pristupanje Europskoj uniji ne. Hvala. Gospođo, dobro je da citirate predsjednika Erdogana i dobro je vidjeti to e, s ove strane vječnice. A sada sljedeći govornik ima jednu minutu. E, tko kupuje e, e, benzin, naftu od islamske države? Turska šalje ISIS-u oružje u zamjenu za naftu. Ona bombardira kurde, a ne džihadiste i ISIS. Jer Turska pušta da izbjeglice idu raznim kanalima u Europsku uniju i to nezakonito jer to je neprihvatljivo. Neprihvatljivo je dati 3 milijarde eura Turskoj. Bilo bi samo ubilečki da dalje pregovaramo s Turskom o pristupanju Europskoj uniji. Hvala lijepa zastupniče. E, e, sada ima riječ Jaromir Štetina. Jednu minutu. Hvala, dame i gospode. Cijenim Tursku kao našeg saveznika u NATO paktu. Cijenim inicijativu Turske da se riješi izbjeglička kriza u ime te suradnje moram prosvjedovati protiv nasilja e, koje Turska čini nad Kurdima na turskom teritoriju. E, e, Turska e, e, napada e, kurde u Iraku, u Siriji, to sve potpiruje stranka PKK, ja njihov terorizam odbacujem, ali vrlo često teror koji provode kurdi je reakcija na teror turskih snaga. Jeste li sigurni da je Turska nedavno promijenila svoju politiku prema manjinama kurde više ne naziva planinskim Turcima. Kurdi imaju zastupnike u parlamentu. E, turska javnost je se više zainteresirana za tragičnu povijest e, kurdskog e, nacionalizma. U Istanbulu će se održati komemoracija armenskog genocida. Hvala. Gospodin... Hvala lijepa. Odnosi sa Turskom su e, velika zadaća sadašnje komisije Moramo iskoristiti sve mogućnosti, ali vidjeti i sve rizike. E, e, mnoge nas stvari e, brinu, kao na primjer pitanje Kurda. Turska vlada misli da problem može riješiti naseljem. Nakon dugih pregovora i približavanja sada vidimo opet radno stanje. To ne može biti u našem interesu. Izvještaj E, e, pokazuje taj razvoj i jasno Europa e, mora pokušati da u toj situaciji igra ulogu posrednika mora prikupiti sve, okupiti sve sukobljene strane oko jednog stola. Hvala lijepa. Gospođa Elini Teoharos ima riječ. Hvala. Izvješće, kao i mnogi kolege, kažu da Turska ne može postati članicom Europske unije unatoč njenog takozvanog napretka, osobito po pitanju Cipru. E, povjereniče, mi govorimo o iluzijama. E, bila bi velika pogreška ako bi se ušlo u procese e, koji će pogodovati e, gledištima Turske. Rješenje u ovom trenutku čilo e, raspad Republike Cipar jer vrijednosti Europske unije i ljudska prava se moraju poštivati, ali Europski parlament umjesto da brani Republiku Cipar odbacuje amandmane koji bi poduprli položaj Cipra i stajalište Cipra i premda e, E, e, ministar nikada nije spomenuo Republiku Cipar. Nije odgovornost Europskog parlamenta riješiti pitanje Cipra, ali mora e, biti e, branitelj europskih vrijednosti i ljudskih prava, europskih načela, kao i pravnu stečevinu Europske unije. Ako to ne bude radio, bit će djelomično odgovoran za to što se neće uspjeti naći rješenje za pitanje Cipra. Gospodin Gerolf Anemans, jedna minuta. Dragi kolege i kolegice, eh, imamo ovog neukusnog satiričara s jedne strane, a onda pitanje premijera, eh, to pokazuje opet da o tome neću ni raspravljati eh, mi stalno govorimo da Turska vrši pritisak. E, e, e, govorili smo ja sam Šarli, ali izgleda da to gospođa Merkel više ne želi štititi. Mi smo izručeni Turskoj jer oni nas ucijenjuju i varaju mi moramo čuvati naše granice, ali ne smijemo biti ovisni o Erdogani. E, Ester de ima riječ. Hvala vam. Predsjedniče, hvala predsjedniče. E, imamo vrlo tešku situaciju. Prošle godine e, smo Eh, imali izvještaj, govorilo se o otvaranju raznih eh, poglavlja. A sada nema više razloga da se ta poglavlja otvaraju. Eh, imamo još više ograničenja ljudskih prava. Mislim na ulogu Turske u međunarodnim sukobima, ponašanje Turske prema manjinama Turska se nije promijenila, ali se svijet oko nas promijenio. To moramo reći. To kažu i mnogi kolege danas. Ne smijemo e, spojiti pregovore sa Turskom sa pregovorima o pristupanju. Moramo e, surađivati s Turskom, naravno E, e, i to pokazuje i ovaj izvještaj ali mislim da e, predsjednik koji ne podnosi satiru pokazuje da je jako udaljen od europskih vrijednosti hvala lijepa sada ima riječ Eva Kajgi izvolite Hvala lijepo Dragi kolege, gospodine povjereniče, zbog izbjegličke krize, evo činimo što možemo kako bismo surađivali s Turskom. Mi smo im, međutim, dali bjanko ček. Oni trebaju poštovati izbjeglice, ali temeljna ljudska prava. Turska treba poštovati medije, neovisnost e, pravosuđa, to vrijedi i za pitanja vezana uz kurtsku manjinu. Svakog dana vidimo i kršenje zračnog prostora. To je također jedno od pitanja koje se nameće. Tu je i pitanje genocida, armena. I konačno trebaju poštovati postojeće crkve, moraju poštovati tu govorimo o Trabzonu i tako dalje. Na koncu moramo poratiti povjerenje među nama samima. Hvala lijepo. Zastupnik Barekov, izvolite. Hvala lijepo. Prije 150 godina Hristo Botev, nacionalni junak i genije iz Bugarske, nazvao je otomansko carstvo bolesnikom Europe. Taj bugarski nacionalni heroj umrio je boreći se za slobodu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 I danas opet cijela Europa ovisi o Turskoj, ovisi o pitanjima plina, izbjeglicama i tako dalje. Međutim, ja bih radije rekao da Turska ovisi o nama, o našem tržištu, o našoj dobrovolji, o našem novcu. Oni nemaju druge prijatelje. SAD, Iran, Rusija, Izrael, to su sve neprijatelji Turske i Erdogana. I došlo je vrijeme za Europsku uniju da odobra kakvu Tursku želi. I Turska je jedina, jedina evropska zemlja koja su oslobodila turske vlasti zna jako dobro koji su problemi Turske tijekom cijele njihove povijesti mi možemo voditi u procesu pregovora. Hvala lijepo. Zastupnik e, Ferrand, izvolite. Hvala predsjedniče. Dragi kolege i kolegice, e, E, ja e, kažem trebamo imati e, hrabrosti. Sada otvaramo oči nakon što smo otvorili 17 poglavlja za pristupanje Turske Europskoj uniji. Vi socijalisti, liberali, EPP, vi ste godinama ustanovljavali načela pristupanja Turske Europskoj uniji a niste vidjeli e, kako se krše ljudska prava, kako se ne poštuju manjine, e, kako se e, krši jedinstvo Cipra. Nemamo više načela koje možemo davati Turskom. Nemamo, ne smijemo im davati sredstva jer je to totalitarna država koja prezire svoj narod. Hvala lijepa zastupniče. Zastupnik Kristoforu ima riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepa. Vjerujem da Europski parlament ima dužnost jasno govoriti o Turskoj u ovom izvješću. Iz godine u godinu situacija se pogoršava. Pogoršava se situacija na svim razinama. Turska nikoga ne poštuje. Ne poštuje ni načela i vrijednosti Evropske unije, a želi postati članom te unije. Turska je na koncu odgovorna za vlastiti proces pristupanja, ali mi moramo poslati jasnu poruku. Ne možemo dozvoliti ulazak zemalja koje ne poštuju naše vrijednosti, jer i sama Europska unija je unija načela i vrijednosti mislim da, mora, da to mora biti jasno i onima među nama koji traže otvaranje još poglavlja kako bismo se osigurali da oni jednostavno počnu primjenjivati uvjete. Pa još nije potpisan ankarski protokol. Um, oni ne priznaju jednu zemlju članicu Europske unije. 40 tisuća vojnika je smješteno u jednoj članici Europske unije. me što biste vi učinili da ste vi u jednakoj situaciji kao narod Cipra kada je riječ o načinu kako se prema njima postupa, dakle krše se načela i tu želim čuti što komisija misli. i Želim da kolege iz parlamenta pošalju snažnu poruku svima da nećemo popustiti Turskoj. Ja sam bardzo liberalnym przewodniczącym, ali naprawdę proszę o... Hvala lijepo. Ja sam liberalan, ali molim vas držite se vremenskog ograničenja. Evo molim vas lijepo, kaže predsjedavajući. Zastupnik Lopez. Hvala lijepo. Prije svega želim e, odati počast sjajnom e, radu izvjestiteljice. turske od ključne važnosti za sve izazove s kojima se suočavamo u Europi. Međutim, sve ovo ne smije nas priječiti da prokomentiramo ovo što Turska čini. Erdogan e, nastupa autoritativno. Mm, vidimo kakva je situacija sa vladavinom prava u toj zemlji, ono se oslabljuje, imamo zatvaranje novinara, ograničavanje slobode za brojne pripadnike turskog naroda. Potom je ovo poimanje satire koja se pojavila u njemačkom tisku. Trebamo imati na umu temeljna prava, prava onih koji žive u Turskoj, te kao evropske institucije ne možemo nastaviti na isti način, ne možemo koristiti izbjeglice e, kao polugu vezano uz ulazak Turske u Europsku uniju. Hvala lijepo. Zastupnik Marijas, izvolite. Turska često krši naš e, zračni prostor, njihove, njihova vojska ilegalno boravi na, na Cipru, oni posluju sa Daješom, trguju sa krijumčarima nafte na Bliskom istoku. Oni su odgovorni i za ove izbjeglice koje dolaze do Grčke. Međutim, Evropska unija ih nagrađuje sa ovih šest milijardi eura. Govori se o ukidanju viza za turske građane koji će u milijunima nahrupiti u Evropsku uniju. Gospodine Han, morate razumjeti da Grčka nije dio rješenja, naime on je dio problema. Kao što je to bio slučaj u prošlosti. Hvala lijepo. Evharisto. Eh, Anapilotis Demetris Papadakis. Hvala lijepo, zastupnik Papadakis. Hvala lijepo. Ovdje smo u vječnici opetovano kritizirali Tursku zbog kršenja ljudskih prava, slobode izražavanja, medija, kurdskog pitanja, odnosa sa ISISom, ucjenjivanja povodom ove izbjegličke krize, okupacije Cipra. Nameće se jednostavno pitanje. Je li Turska tu pokazala neki napredak ili situacija, ili se situacija pogrožava? Pa mi to znamo. Vidimo to svakodnevno, vidimo da se sve, da sve više udaljava od europskih vrijednosti. Ne mislite li da je vrijeme da promijenite svoje stajalište i da ju prisilite da postane prava demokracija, da prestane stvarati probleme i da bude mjesto na, koje će nam pomoći da se tamo uspostavi mir i stabilnost. Danas se govorilo i o uspostavi posebne potporne skupine za rješavanje pitanja Cipra. Ukoliko zbilja želite riješiti to pitanje, postoji samo jedan način da se to učini, Morate ukloniti tamošnju okupacijsku tursku vojsku, uspostaviti temeljne slobode i provoditi pravnu stečevinu Evropske unije na cijelom teritoriju Unije. Hvala lijepo. Mm, zastupnik Džambacki, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Dragi kolege, ova rezolucija o napredku Turske je neprihvatljiva. Ja sam zgrožen što EPP pozdravlja inicijativu da turski postane službeni jezik Europske unije. Pa to je prijetnja suverenitetu europskih zemalja, suverenitetu moje zemlje i to će imati nesagledive posljedice. Mi podržavamo ujedinjenje Cipra. Na naši kolege Cipra traže neko drugo rješenje. Trebalo bi se mi uplitati u njihove probleme. Europski parlament šuti kada je riječ o nepoštovanju načela vladavine prava i kršenja temeljnih prava u zamjenu za suradnju kad, po pitanju izbjegličke krize. Pa to je licemjerno. Ne vidite li da je Turska ta koja organizira izbjeglice na način da nas ucijenjuje? Ona se upliče u unutarnje, unutarnju situaciju u mojoj zemlji. Tamo se uspostavljaju pod njihovim patronatom razne stranke, oni također pomažu teroriste novcem, ima velik broj razloga za glasovanje protiv ovoga. Turskoj nije mjesto u Europskoj uniji, ja ću glasovati protiv. Hvala lijepo, riječ ima zastupnica Tomašić, jedna minuta izvolite izvješće dobro prepoznaje da je turska ključni partner europskoj uniji i da ovaj bilateralni odnos ima ogroman potencijal koji može biti ostvaren samo uz aktivan i vjerodostojan pregovarački proces no bojim se kako izvjestiteljica i ja nemamo istu predodžbu vjerodostojnosti

nemojmo zanemariti ni činjenicu da su zapadna društva sazrijevala stoljećima tako da ni najmanje ne vjerujem u to da će turska čak i uz najbolju volju uspjeti u kratkom roku skrojiti svoje društvo prema europskim standardima. Hvala. E, Sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Prešli smo dodijeljeno vrijeme za raspravu, te dajem riječ samo jednom predstavniku svakog političkog kluba, počevši sa gospodinom Busolijem. Izvolite. Hvala. Prije nego što je postala zemlja kandidat, Turska je strateški partner s kojim moramo raditi na brojnim pitanjima kao što je borba protiv terorizma. Zato pozdravljam nedavni sporazum između Europske unije i Turske kada je riječ o e, odbacivanju ljudi koji ilegalno borave na teritoriju. Kada je riječ o turskom pristupanju Ruske unije, to je povezano sa kopenhaškim kriterijima. I e zato Turska mora postići dodatni napredak u reformama kako bi se osiguralo, e, osigurala dakle dioba vlasti, e, zaštitila sloboda izražavanja, prava manjina, sloboda vjeroispovijesti. Moramo vidjeti stvarno preuzimanje obaveze od strane te zemlje poštovanje europskih načela i standarda te iskrene napore da se pronače, pronađe rješenje za ciparski problem. Hvala lijepa. Kostas Mavrides ima riječ, izvolite. Hvala. Brojne su istine prisutne u izvješću kojem se govori o stanju u Turskoj, naročito kada je riječ o Kurdima. Međutim, pitanje koje bih ja postavio jest što mi činimo za Tursku danas? Povjereniče, vratimo se unatrag nekoliko godina, 2005. Republika Cipar je pomogla da se otvore pregovaračka poglavlja s Turskom. Od tada je prošlo 11 godina. Svi su vidjeli da, su, da je situacija u Turskoj sada mnogo gora nego što je bila. Kada je riječ o slobodi tiska, vidimo brojna eh, kršenja. Što se tiče Cipra, ništa nije poduzeto. predstavnici Turaka na Cipru podižu ograde u gradu iz kojeg ja potječem, ja sam bio izbjeglica. Oni još uvijek okupiraju sjeverni dio otoka, oni nisu zainteresirani za dijalog. Konačno, uklanjanje vojske sa Cipra bi značilo zauzeti pravo stajališta.

Hvala Pravu ste kada govorite o kršenju ljudskih prava, vladavine prava i zatvaranju akademika u Trskoj. Oni krše ljudska prava u toj zemlji i temeljne slobode pa i vlastitog naroda. Kako na njih izvršiti pritisak kad je riječ o otvaranju poglavlja 20? četiri. Neki ljudi zatvaraju oči pred ovim što se događa. Kako možete tražiti otvaranje poglavlja kada Turska nastavlja ne priznati Republiku Cipar? To je neprihvatljivo. Neprihvatljivo je ovdje dogovarati stvari vezano uz viza, izbjeglice i tako dalje. Ovaj dogovor je protivan međunarodnom zakonu i ne pomaže ovoj situaciji kada je riječ o trgovanju ljudima. Moramo se osigurati da insistiramo da se da Turska ispuni preuzete obaveze. Hvala lijepo, idući govornik. Hvala lijepo. Koliko bi neko sa strane sada promatra ovu raspravu, ne bi ama baš ništa razumio, ne bi znao što misliti. Turska krši ugovore koje je potpisala s Europskom unijom, a Europska unija ne čini ništa zbog toga. Ma oni ne priznaju Republiku Cipar, okupirali su trećinu te zemlje i očekuju od nas da im pomognemo da se pridruže Evropskoj uniji. Izbjeglice ulaze u Grčku, ostatak Europe, a mi ih nagrađujemo zato što oni ne, nag... ne paze na vlastite granice. Imamo na toj zemlji kršenja ljudskih prava, međunarodnog zakona, ušutkava se tisak, ma svatko tko govori nešto što ne odgovara gospodinu Erdoganu, a vi dolazite do zaključka da za ove probleme postoji jedno rješenje, a to je e, brzo pristupanje Turske Evropskoj uniji. Hvala lijepo. Sada u ime Evropske komisije, gospodin povjerenik Johannes Han, izvolite. Äh, Hvala predsjedniče, gospođo ministrice. Ova rasprava, bogata rasprava nam je pokazala da se svi slažemo u tome da je Turska strateški partner za Europsku uniju. To se pokazuje iz geostrateškog položaja, broja stanovnika i stoga je jasno da Europska unija ima vitalni interes za razumni oblik suradnje. E, suradnja s Turskom e, e, ima svoje ups and downs, to je jasno, ali moramo shvatiti da je, je ova suradnja vrlo široka i naši su interesi mnogoslojni. Imamo to u ekonomskom području. Turska je važan partner. Europa je za Tursku najvažniji eh, ekonomski i ulagački partner i imamo 600 tisuća zaposlenika u Europi koji se rade u turskim eh, eh, poduzećima. A Turska je za Europsku uniju šesti najvažniji trgovinski partner mm, E, stoga je ova carinska unija važna zadaća, o njoj govorimo već godinu i pol. E, e, izazov koji imamo na području izbjeglica je tome dala novi poriv E, imamo sada razno razne elemente e, sporazuma. Liberalizacija viza je jedna tema, o tome se već dugo govori. To trebamo pospješiti, ali dame i gospodo, to ne znači da je sljedeći korak automatsko pristupanje Turske Evropskoj uniji, jer e, mi imamo liberalizaciju viznog režima s mnogim zemljama svijeta to ne znači da će e, Turska postati član Europske unije. Da, imamo mandat Europskog vijeća da vodimo pregovore o pristupanju. To, taj je mandat otvoren od 2005. Mi moramo voditi te pregovore, moramo doći do nekog rezultata. Mm, mm, e, to su e, pregovori koji su otvoreni. E, takovi pregovori e, trebaju jednom biti i zaključeni a osim ako ne dođemo do rezultata a to je da e, te pregovore treba prekinuti vrlo je često naglašavano koliko je važno govoriti o poštivanju ljudskih prava u Turskoj to treba osigurati. Mogu vam također reći da je to jedino moguće ako budemo vodili pregovore o pristupanju jer tu imamo onda jednu jaku polugu to je kvalitativna razlika, razlika. vodim li e, pregovore o pristupanju ili ako pregovaram samo sa susjednom zemljom u sadašnjem trenutku imamo zadaću i obvezu komisije da e, vodimo te pregovore Eh, uzeo sam na znanje sve vaše kritike, ali moramo reći da eh, pregovori ne, eh, nisu upitni. Naša je zadaća sada da provedemo ono što je dogovoreno, da imamo stabilnost u regiji, a to po mom mišljenju može biti zagarantirani samo onda ako imamo vrlo usku mrežu suradnju, suradnje s Turskom. A e, tu je također važno da primjereno rješavamo izbjegličku krizu. E, e, koji puta kad se čuje da E, Turska još nije dobila nikakva sredstva. Mi e, financiramo projekte u Turskoj koji služe tom da e, pomogne, pomogne Turskoj u zbrinjavanju izbjeglica, da im se osigura na primjer školovanje za djecu i tako dalje naročito se to tiče e, istoka Turske, tamo izbjeglicama moramo dati priliku da se tamo smjeste, a naravno da se opet vrate u Siriju kad to politička situacija e, dozvoli. Moramo prema tome osigurati sredstva, potrebna sredstva, naročito u istočnoj Anatoliji. E, prve aktivnosti su već počele Eh, počeli smo sa 55 milijuna eura. 350 eh, tisuća eh, ljudi će moći biti izbrinuti najmanje šest mjeseci mm, a 200 tisuća djece će moći ići u školu. E, to su ključne stvari, na njih se moramo koncentrirati. One također e, doprinese to e, izgradnji povjerenja između Turske i Europske unije. Naravno da imamo mnogo problema, ali među susjedima je važno izgraditi povjerenje i to je naš zajednički interes E, hvala lijepa na pažnji. Hvala lijepa povjereniče. E, sada u ime vijeća naša bivša kolegica, e, zastupnica, bivša Žanin Hvala lijepa, ako sam sretna što sam ovdje. Prije svega, hvala lijepa na ovoj zanimljivoj raspravi koja dolazi u pravo vrijeme i pokazuje da dijelimo veliku zabrinutost i nadu u vezi sa Turskom. Moramo se prisjetiti da Evropska unija i Turska dijele brojne veze i da su naši, da odnos, naši odnosi imaju dugu povijest. Bliska suradnja je dobra i za Europsku uniju i za Tursku. Europska unija je bila i nastavit će biti vrlo važan čimbenik za reforme u toj zemlji i da budem jasna jer je spomenuto više puta. Mi ne dovodimo u vezu Sporazumu o izbjeglicama i pristupne pregovore, to su odvojena pitanja. Kao što smo već rekli, svjesni smo nedostataka i dijelimo vašu zabrinutost Kad je riječ o negativnim trendovima vezano uz ljudska prava, vladavinu prava mi smo u tome jako odlučni i jasni. Međutim, želim još jednom istaknuti da nastavljamo pratiti ovo i druge probleme kao što je situacija na jugoistoku. I nastavit ćemo iznositi vlastitu zabrinutost na svim našim sastancima, na svim razinama sa Tuskom. Kada je riječ o liberalizaciji viznog režima, toga se dotaknuo i povjerenik. Da, neće biti ovdje prečica kao što smo se dogovorili u zajedničkoj izjavi sa Turskom. Vizni režim može biti ukinut od kraja lipnja ove godine ako se ispune sva mjerila. Hoće li se to ostvariti? Ovisi o Turskoj i njenom napretku. I nekoliko riječi o sporazumu od 18. ožujka. Po meni ovaj sporazum bi mogao biti korak u pronalaženju europskog rješenja na izbjegličku krizu. To neće biti nešto što će riješiti sve probleme, čarobno rješenje, ali svakako jest korak u pravom smjeru i vrlo važan instrument. To će se učiniti u skladu sa važećim međunarodnim standardima i e, poštovanje mm, načela nevraćanja. To nije laka zadaća i to svi znamo. Sada je prerano da bismo ocijenili učinke ovog sporazuma, jer su mjere za njegovo provođenje postali postale punopravne tek od početka travnja. Međutim, u interesu je svih da ovaj sporazum bude uspješan. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo ministrice. E, ja sam dobio sljedeći mm, obavijest nakon zaključka ove rasprave. E, imat ćemo glasovanje sutra.